Tko želi ući u SAD ili druge zemlje, kako ulaze te zemlje? Pa naravno da se štite ljudska prava, ali države imaju pravo same urediti migracije. Potom te osobe trebaju poštovati na zakone zemlje u kojima se nalazi. Je u pitanju netko tko ima pravi status izbjeglice, tko doista bježi od pogibelji, tko se želi spojiti sa svojom obitelji, njegova prava treba zaštititi. Međutim, smatram da ovdje postoji mnogo praznih priča i ne smije se dovoditi u pitanje održivost europskog projekta. Možete postaviti jedno pitanje e, u okviru postupka plave kartice za svakog govornika. Dakle, sada dajemo riječ gospodinu Nojzeru. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Drage kolegice i kolege, ja bih govorio o ljudima koji su već prihvaćeni. Tu postoji humanitarna kriza. Posebno tu e, govorim o situaciji na grčkim otocima. Moramo postupati odlučno E, Ujedinjeni narodi to zahtijevaju od Europske unije i od Grčke. Mislim da je to sramota za sve nas skupa ako nas e, Ujedinjeni narodi moraju zatražiti da djelujemo odlučno. E, Situacija se dramatično pogoršala u zadnjih 12 mjeseci a posebice moramo biti svjesni situacije u kojoj se nalaze djeca. Trećina onih koji su prihvaćeni u Grčkoj su djeca mlađa od 12 godina. Postoje problemi sa higijenskom situacijom, e, dolazi do oboljenja e, u katastrofalnim uvjetima u kampovima. Mislim da nam je hitno potrebna zajednička konferencija na kojoj će sudjelovati Europska komisija, grčka vlada, Hrvatska kao e, predsjednica Vijeća Europske unije i isto tako e, Ujedinjeni narodi e, kako bismo se pozabavili iznalaženjem rješenja za krizu u Grčkoj. Hvala lijepa. Sada je na redu gospodin Rajnen iz, iz kluba zastupnika IDE. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Tko želi pozvati u dom goste e, koji su zapravo nepozvani. Tko takve ljude želi u svojem domu? Na sjeveru Finske imamo jednu situaciju. 35 tisuća izbjeglica je ušlo u zemlju, nazivalo ih se izbjeglicama, to je bilo 2015. A kao posljedica toga došlo je do silovanja djece i mladih, e, i to velikog broja. Tko, tko će to kontrolirati? E, prema e, i žene i djeca su ušle u Finsku prema medijima. Ja sam bio na granici, e, brojao sam ljude, 500 ljudi koji su ušli, to su sve bili mladići, mladi muškarci, ali mediji tvrde da je bilo riječ samo o ženama i, ženama i djeci. Međutim, e, mene oči ne varaju. Ja sam vidio kakva je stvarnost, vidio sam što se dogodilo na terenu. Dakle, tko će preuzeti odgovornost za to? Tko će pruti odgovornost e, za jednog mladića koji je prerezao e, grlo jednoj ženi? Tko? Imate jedno pitanje koje vam je upućeno. Prihvaćate li ga? Prihvaćam. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. E, rekli ste da kod kuće ne bi trebalo prihvatiti i primiti nikoga tko nije pozvan. Ali e, ja recimo nisam ovamo pozvan, nisam pozvao vas, ali vi imate pravo ovdje sjediti zato što poštujemo vladavinu prava. Osim toga, e, postoji sustav azila i postoje temeljna prava i zato je moje pitanje mi znamo da postoje brojni problemi na svijetu i brojne izbjeglice. E, hoćete li tvrditi da oni nemaju pravo na međunarodnu zaštitu? Imate 30 sekundi za odgovor. Hvala. Riječ je o trgovini ljudskim bićima. A to je jednako kao i krijumčarenje droge, osim što je tu riječ o više novca. Pravila su također ista. Vladavina prava ne znači da se može dopustiti da se e, događaju ovakvi zločini jer riječ je o ljudima koji ne mare za ljudska prava, koji, koji počinjavaju te zločine. Hvala gospodin Basesku je sljedeći iz e, kluba zastupnika EPP. Hvala vam. Hvala lijepa. Europska unija treba migrante i treba kontrolirane migracije. Ono što se sada događa e, su nekontrolirane migracije. To znači da dolazi do trgovine ljudima. Iz tog razloga ljudi koji dolaze na vanjske granice Europske unije nalaze se u opasnosti od prvog trenutka kada su napustili vlastitu zemlju. Prolaze kroz tranzit zemlje u kojima postoje e, kriminalističke organizacije koje im nude e, prijevoz preko Mediterana. Naša je obveza stati na kraj e, nezakonitim migracijama i to na njihovom izvoru. Treba nam sporazum o readmisiji, treba nam sporazum sa vladama tranzitnih zemalja kako bismo stali na kraj ovim e, organiziranim zločinačkim skupinama i onima e, isto tako koji e, vraćaju plovila sa migrantima u luke. To je rješenje, inače ćemo godinama biti suočeni s problemom nezakonitih migracija i pitati se što se događa u Grčkoj, što se događa u Hrvatskoj. Hvala, molim vas da se držite e, dodijeljenog vam vremena, dakle imate samo minutu. Sada kolega Zimnjog iz IDEA. Hvala. Uvijek iznova u ovom domu raspravljamo o nerješenom problemu migracijske krize. Zašto? E, zato što je Europska unija još uvijek nije spremna suočiti se sa stvarnošću na vanjskim granicama i odgovarajuće reagirati. Mi e, govorimo o e, takozvanim izbjeglicama e, i zapravo smo jako udaljeni od stvarnosti. na taj način ne možemo riješiti problem. Ukoliko se ne prihvate plovila u lukama, oni se vraćaju onamo odakle su došli. Nezakoniti migranti moraju se vratiti natrag Ukoliko to te zemlje odbiju, moraju uslijediti sankcije. E, s jedne strane prihvaćamo nezakonite migrante, a e, s druge strane e, trebate fitosanitarni certifikat ako turisti sa godišnjeg odmora donose neku biljku. Koliko je to apsurdno. E, moramo preuzeti odgovornost za europske građane jer u moramo biti svjesni odljeva mozgova do kojeg dolazi u ovim zemljama. Trebamo zatvoriti svoje granice. Hvala. Sada dajem zastupniku Deliju iz EPP-a. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Kolege i kolegice, ovo je važna tema ali tu je i jedan aspekt kojeg se nismo dotakli. A kolege s ljevice to izbjegavaju. Riječ je o tome kako e, bosanski građani i grčki građani već e, gledaju već godinama kako migranti prolaze kroz njihove, e, kroz njihove gradove i sela i ne mogu, ti građani više ne mogu izaći na svoje ulice noću. Ja znam e, dobro kako je situacija očajna. 2015. E, do, bio je to je velik broj migranata i u tim gradovima se nije moglo više živjeti. Na jugu Europske unije e, situacija se pogoršava i Europska unija mora pružiti podršku tranzitnim zemljama na Zapadnom Balkanu, jer to nisu bogate zemlje imaju ograničene resurse, a građani tih zemalja e, imaju dojam e, da se svi brinu samo za migrante, a ne za njih. Hvala. Dajem riječ zastupnici Šojdrovoj iz kluba zastupnika EPP. Hvala vam. Dame i gospodo, Europska unija se danas na granici suočava sa jednom iznimnom situacijom, sa humanitarnom situacijom e, izbjeglica koja je katastrofalna. E, ja sam posjetila i sama neke od žarišnih točaka i vidjela sam u kakvim uvjetima žive ti ljudi. Međutim, oni se i unatoč tome ne žele vratiti svojim domovima jer neki ih više ni nemaju, prvenstveno izbjeglice iz Sirije. Milijuni ljudi su u pokretu iz e, Pakistana, Afganistana, Sirije, Afrike i to svakako nije u situaciji na koju smo bili spremni. Danas 2020. Europska unija jest bolje pripremljena i stoga se slažem s kolegama iz Hrvatske i sa onime što su oni rekli. Hrvatska vlada i granična policija na, Hrvatsko, na granici čine sve što mogu kako bi zaštitili vanjsku granicu EU-a. Naravno, moramo i humano postupati e, u svojem djelovanju.

raspravu. Imamo i spontano javljanje za riječ. Tu se javilo sedam zastupnika. Sada ću e, zaključiti taj popis. Dat ću riječ e, svima koji su se javili. Luis de Veza iz Socijaldemokrata je prvi. Hvala vam Hvala vam što ste nam e, dozvolili da se javimo na u ovoj jako važnoj raspravi. Ovo je tema koja se tiče zaštite temeljnih prava na europskim granicama. Mi smo htjeli ovome raspravljati zato što dolazi do kršenja tih prava, ne samo na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. ali jasno je da ne poštujemo vlastite vrijednosti, vlastite pravne obaveze. Dobro je rekao kolega Lopez Aguilar, kolegica Joveva, Kati Piri i ostali kolege. Naravno, kada vijeće govori o nelegalnim prelascima granice, ljudi dođu na granicu i tamo nema nikoga. Kako možete to nazivati ilegalnim prelascima? Ili na koji način dostaviti veleposlanstvima e, zahtjeve za azilom? Što trebaju napraviti ljudi? Pa oni dođu na granice. I na to nam sada treba odgovoriti predstavnica vijeća.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 neprihvatljivih e, e, produljenja. E, mislim da bi bilo dobro kada biste se pridržavali vremena i držali disciplinu kako bi zastupnici govorili samo jednu minutu. Ovako to ne funkcionira. Hvala vam, ovo je za mene doista dirljiva tema. Ja dolazim iz Bosne i Hercegovine i prošla sam kroz rat, dakle sve što se tiče izbjeglica je nešto što me pogađa i ja ću e, pročitati zato svoj govor e, da ne bih izgubila nit jer me pogađa ova situacija. Dakle, Tehrudin Radončić, ministar unutarnjih poslova BiH, je u Zagrebu zatražio nedavno pomoć RH. Rekao je da migrantska kriza u Bosni i Hercegovini više ne bi trebala biti tretirana kao humanitarna, već kao sigurnosna kriza. Toj zemlji hitno treba više od 400 graničnih policajaca. Od 14 milijuna eura evropske pomoći, tek 7% se dodjeljuje kao potpora lokalnim e, razinama vlasti. Lokalne razine vlasti su se suočavale s velikim problemima od samog početka ove krize. Jedini koji imaju koristi od svega ovoga jesu krijumčari. Hrvatski policajci su uhitili velik broj ovih ljudi i poruke iz SAD-a su takve da će morati prekinuti pomoć toj zemlji ukoliko tamošnje institucije ne poboljšaju e, svoju učinkovitost u borbi protiv ovih pojava. I govornica je prekinuta. Zamolila bih vas da se držite vremena dodijeljenog za riječ, a to je jedna minuta. Izvolite sljedeći govornik. Hvala vam. Svjesni smo da se na europskim granicama krše ljudska prava. To se tiče i ovih e, nasilnih odbijanja na granici, takozvanih pushbackova na hrvatskoj granici. Međutim, i na francusko-talijanskoj granici dolazi do sličnih pojava ili pak na jugu Španjolske. Prije mjesec dana Španjolska obalna straža je vratila tako ljude koji su došli iz Maroka. To je kršenje međunarodne zaštite koja bi se trebala provoditi. Nadzor granice ne može ni na koji način kršiti zakone i ljudska prava. Evropske institucije bi trebale facilitirati misije koje su usmjerene na spašavanje ljudi na sredozemlju.

Pravo na azil nije izbor, već obaveza. To je obaveza propisana međunarodnim obavezama. Također to obuhvaća i non refoulement. To se tiče i Hrvatske. Međutim, to je i članak dva ugovora o Europskoj uniji, dakle kojim je ona e, primorana poštovati sva temeljna ljudska prava. Dakle, na taj način se treba postupati i na granicama da bi se da bi zaustavili migratorne tokove, određene države nisu postupale prema pravilima. Što više sklapali su se bilateralni sporazumi sa određenim državama koji nemaju e, ni zakon, koji nemaju sredstva da bi se da bi uopće mogla upravljati takvom krizom? Dakle, imam jedno jednostavno pitanje. Poštuju li države članice prava, međunarodna prava koja se tiču zaštite izbjeglica? Mislite li da je prepuštanje izbjegla, izbjeglica BiH, Turskama i tako dalje uređuje problem izbjeglica ujedno poštujući naše međunarodno preuzete obaveze? Hvala vam. Kolega Kirkos iz e, kluba Pučana. Hvala vam. Prije svega bih zahvalio Europskoj komisiji na naporima koje poduzimaju kada je riječ o izbjeglicama. Međutim, došli smo do točke u kojoj moramo promijeniti Dublinsku uredbu. Moramo humanije postupati prema izbjeglicama. Moramo podijeliti ovaj teret. Imamo zemlje prvog ulaska i one sada nose sav teret. Meni je jasno da je to politički jako komplicirano pitanje e, zato što su neke zemlje još uvijek u šoku od posljedica krize 2015. i 2016. ali to je jedini način da postignemo pozitivne rezultate. Također imamo prijedlog grčkog premijera E, odnosi se distribucije četiri odnosi se na distribuciju 4000 maloljetnika bez pratnje. Mislim da bi se to trebalo urediti. Hvala vam. Posljednja će govoriti zastupnica Pereira. Hvala vam. europska unija izjavljuje da je zaštitnica ljudskih prava, a ovdje podgrijava veliku humanitarnu krizu. Dakle, imamo selektivne, restriktivne, nehumane uvjete do kojih dolazi da se jednima pomogne, a drugima ne. Stvaraju se pravi pravcati koncentracijski logori, ljudi tamo žive u nehumanim uvjetima. Radi se na jačanju koncepta Europe tvrđave, jača se e, postupanje na granicama, sklapaju se ugovori poput e, onoga sa Turskom ili sa Libijom. Evropska unija nameće vlastite eh, eh, migracijske politike u trećim zemljama, uz eh, njih uvjetuje humanitarnu pomoć i na taj način upravlja migracijama. Treba prestati sa tom agresijom prema trećim zemljama. Treba poštovati međunarodno pravo koje se bavi migracijama. Hvala vam, došli smo do kraja intervencija, te riječ dajem povjerenici Dali za završnu riječ. Hvala vam svima na javljanjima. Poštovanje temeljnih prava, uključivši i načelo non-refumana svih, jest prioritet e, neovisno o statusu jesu li u ili izvan Europske unije. Slažem se s vama da ne bi trebalo doći do fizičkog nasilja prema migrantima i izbjeglicama. Moramo se osigurati da se provedu odgovarajuće mjere, da se pobrinemo za najranjivije, prije svega za djecu i to u svim, na svim ovim migratornim e, rutama. Granični policajci trebaju obnašati svoje dužnosti poštujući e, temeljna prava, to se podrazumijeva. Mi smo revidirali svoje zakonodavstvo da bismo se osigurali da tu postoje zaštitne mjere ukoliko dođe do kršenja osnovnih prava. važno je da ti mehanizmi odigraju svoju ulogu. S naše strane komisija će nastaviti nadzirati situaciju i usklađenost te situacije eh, dakle, na vanjskim granicama sa našim postojećim zakonima. Kad je riječ sa našim susjednim zemljama, prije svega na Zapadnom Balkanu, želimo da one pruže pomoć izbjeglicama i kako ti ljudi ne bi upali u ruke beskrupoloznih eh, krijumčara. Što se tiče pitanja eh, zastupnika Azmanija, Komisija smatra da su glavni izazovi na granicama povezani sa unutarnjim stanjem u državama članicama i zato bi se ova dva pitanja trebala zajedno rješavati. Brojna pitanja koja ste večeras e, spominuli, dakle kontrola na granicama, suradnja sa trećim zemljama i da, humanitarno stanje na granicama su ključna pitanja kojima ćemo se pozabaviti u novom paktu o migracijama. Migracije su među najvećim izazovima s kojima se Europska unija susretala tijekom prošlih godina. Ne možemo promatrati patnju izbjeglica na našim granicama. Moramo doći do sporazuma o tome kako ćemo zajedno oblikovati i upravljati migracijama. Moramo raditi zajedno kako bismo se pozabavili s ovim fenomenom, a istovremeno moramo poštovati dostojanstvo ljudi koji su u to uključeni i računamo na vašu potporu. Hvala. a Dajem riječ gospođi Brnjac u ime vijeća. Thank Uvaženi zastupnici, hvala vam na večerašnjoj raspravi. Nema sumnje da se moramo pozabaviti situacijom na vanjskim granicama na učinkovit način. Kao što sam već istaknula, mi želimo poboljšati situaciju s migrantima, naročito onima koji pripadaju ranjivim skupinama. U širem kontekstu želim spomenuti da se Hrvatsko predsjedništvo želi koncentrirati na provedbu kada je riječ o sveobuhvatnom pristupu migracijama. Čemo napraviti svoj dio kako bismo se osigurali u zajedničko djelovanje na europskoj razini, a vezano uz upravljanje granicama i vanjsko djelovanje. Također pozabavit ćemo se unutarnjim aspektima. Što se tiče ovih navodnih odbijanja na granici i situacije na hrvatsko-bosansko-hercegovačkoj granici, ja danas govorim u ime predsjedništva Europske unije, ne govorim u ime nacionalne vlade. Međutim, željela bih ovo komentirati, zato što smatram da nas se nepravedno ovdje oslikalo kao nekoga ko loše postupa prema migrantima. Imamo nultu toleranciju za nasilje u Hrvatskoj. To naglašava vlada u svakoj svojoj intervenciji. Sve tvrdnje koje se bave policijskim nasiljem vrlo ozbiljno shvaćamo. Nemamo tolerancije na nezakonito korištenje sile od strane policije protiv bilo kojeg sloja stanovništva. Jednako je sa bilo kakvim prekršajnim postupkom od strane policije. Time se bavi Ministarstvo unutarnjih poslova. Hrvatska policija poštuje temeljna prava, sigurnost i dostojanstvo kada postupa sa migrantima i pritom poštuje nacionalne, evropske i međunarodne propise. Hrvatska je članica Evropske unije i izvršava svoju zadaću u skladu sa Šengenskim kodeksom, štiti državnu granicu i spriječava ilegalne migracije. Što se tiče reforme zajedničkog sustava azila, to je naš zajednički prioritet. Bavit ćemo se ključnim pitanjima, uzimati u obzir širi kontekst i tražiti sveobuhvatna rješenja na izazove. Već se tu puno poduzelo i od strane prethodnog predsjedništva i naša je namjera nadovezati se na taj rad u suradnji sa novom komisijom. Nastavit ćemo raditi balansirajući solidarnost i odgovornost u skladu sa novom strateškom agendom vijeća. Hrvatsko predsjedništvo se nada da ćemo se ovime pozabaviti na adekvatan način u novom paketu za migracije i azil i radujemo se njegovom predstavljanju. Što se tiče situacije u Grčkoj, imamo tamo pozitivan razvoj situacije. Nova grčka vlada je usvojila novi zakonodavni okvir za azil i povezana pitanja poput onih koji uređuju prihvatne centre. To je stupilo na snagu 1. siječnja ove godine. Radujemo se njegovoj brzoj provedbi. Učinkovit sustav azila je od ključne važnosti za upravljanje migratornim tokovima. Također je to važno za provedbu sporazuma sa Turskom kada je riječ o readmisiji. Hvala lijepa na pažnju. Hvala vam. Ovim dolazimo do kraja rasprave i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Tu je točka pod nazivom Bolji internet za djecu. Dala bih riječ Heleni Dali u ime komisije. Hvala vam. Ova rasprava je jako važna. Jučer smo naime proslavili siguran dan na internetu. Pokrenuli smo ovu inicijativu 2004. godine. Želimo se osigurati da mladi odrastu u odrasle ljude koji će biti odgovorni i u stvarnom životu i na internetu. Internet mora biti siguran za djecu, to je za nas prioritet. Djeca su predstavljaju trećinu internetskih korisnika. 800 tisuća njih se koristi društvenim medijima. Također želim podsjetiti da je jedan od naših političkih prioriteta izgraditi Europu koja će se prilagoditi digitalnom svijetu. To znači također da će naša djeca i mladi moći koristiti tehnologiju i da će pritom imati pravo na odgovarajuću zaštitu. Tu imamo čitav niz eh, akcija koje poduzimamo u državama članicama a tu je Evropska strategija za bolji internet, eh, za djecu. To je naš zakonodavni okvir kojim želimo da internet postane siguran za mlade i za djecu. To smo pokrenuli 2012. U to smo uključili Europsku komisiju, države članice i te industriju, civilno društvo. Tražili smo rješenje za bolji internet za djecu putem koordinacije samoregulative i financiranja. Naša politika se naslanja na UN-ovu konvenciju o pravu djeteta. Sve države članice su je potpisale. Vlada velika zabrinutost za sigurnost djece na internetu. Tu su i direktiva o e trgovini, borba protiv seksualnog zlostavljanja, iskorištavanja djece, potom borba protiv dječje pornografije. E, direktiva o audiovizualnim uslugama te opća uredba o zaštiti osobnih podataka sve sadržavaju odredbe kojima se štite maloljetnici na internetu. Što se tiče budućih planova, Europska komisija će prije svega raditi na sveobuhvatnoj novoj strategiji kada je riječ o pravu djeteta, uključujući i prava na internetu. Ta strategija će uključiti djelovanja kojima želimo zaštititi djecu, zaštititi njihova prava na internetu, te se prevenirati i boriti protiv nasilja. Također ćemo osnažiti i modernizirati pravila koja se primjenjuju na digitalne usluge i na e, na području cijele Europske unije. Započet ćemo sa širokom konzultacijom kako bismo se osigurali da dobijemo dobru ravnotežu i da s tim u vezi predložimo mjere. Također ćemo raditi sa državama članicama kada je riječ o prijenosu e, revidirane direktive o audiovizualnim uslugama tu su nove obveze državama članicama da se osiguraju da platforme za dijeljenje videa donesu mjere kojima će zaštititi maloljetnike od štetnog sadržaja na internetu. To obuhvaća mehanizme koji omogućavaju korisnicima da označe i upozore na sadržaj, potom e, sustavi roditeljske kontrole te učinkoviti sustavi za obradu žalbi. Revidirana direktiva također predviđa da se podaci koji su prikupljeni ne koriste u komercijalne svrhe, također niti u svrhu profiliranja ili ciljanih oglasa. Predstavit ćemo također akcijski plan vezan uz digitalno obrazovanje kako bismo djecu opremili vještinama i kompetencijama koje su potrebne da bi odrasli u ovom digitalnom svijetu. Putem tog plana komisija će pomoći školama i na taj način omogućiti bolju digitalnu pismenost i razvoj digitalnih vještina. Primjerica, e, sigurni internet kampanja je dosegla 30 milijuna evropljena 2018. a 2019. Tjedan posvećen kodu je također obuhvatio više milijuna ljudi. Imali su 72 tisuće aktivnosti koje su se održavale u školama. Komisija također želi osvježiti plan, fokusirati se na digitalnu pismenost i ciljajući na opremanje mladih vještinama koje su im potrebne da bi živjeli i radili u digitalnom svijetu. Što se tiče Europske strategije za boljeg interneta za djecu, Europska komisija se neformalno konsultirala sa glavnim dionicima da bi ocijenila njezinu relevantnost i ulogu. To znači i centre koji će se time baviti, te države članice, i kao i predstavnike nevladinih organizacija. Prvi feedback je jako dobar. Tu smo zauzeli sveobuhvatan pristup, ali postoje i neki rizici poput e, dezinformacije, cyberbullinga, govora mržnje na internetu, live streaminga nezakonitih sadržaja. Svaki, svako nova verzija strategije mora biti dovoljno fleksibilna kako bi se u budućnosti mogla mijenjati, jer se digitalni ekosustav nastavlja razvijati. A djeca i mladi su upravo oni najvještiji korisnici te tehnologije. Svaka odluka o budućim koracima će uzeti u obzir rezultate ove posljednje političke inicijative, vidjeti na koji način se stvari provode u državama članicama. Rezultati novog eh, pilot projekta Europskog parlamenta, dakle suradnja između industrije te tijela, nadležnih tijela u državama članicama, primjerice bavi se uklanjanjem nezakonitog sadržaja s interneta te obuhvaća rad na novoj strategiji o pravima djeteta ono što već sada možemo najaviti jest da ćemo nastojati istovremeno omogućiti zaštitu i mjere za osnaživanje djece i mladih putem formalnog i neformalnog obrazovanja. Hvala vam i radujem se vašim komentarima. Hvala lijepa. Sada u ime klubova čućemo E, govornike. Prvo u ime e, kluba Pučana, zastupnica Kopač. Izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovana gospođo povjerenice, više od 90% europskih tineđera imaju pristup internetu od kuće. To je prva generacija koja se više ne sjeća onih analognih vremena. Internet je sastavni dio modernog svijeta u kojem žive djeca, sviđalo se to nama ili ne. Mladi i djeca znanja e, stječu uglavnom preko tableta ili e, kompjutera ili pametnog telefona. Više ne koriste e, tiskane medije, knjige. To je naravno povezano sa razvojem tehnologije, a internet osigurava s jedne strane ravnopravnost među djecom, a s druge strane internet nosi određene rizike i prijetnje e, za koje mi nismo spremni. E, nisu spremni ni roditelji niti djeca. Roditelji su često prepušteni, e, odnosno djeca su često prepuštena sama sebi i maltretiranju na internetu, a to negativno utječe i na djecu koja su počinitelji, a i na djecu koja su žrtve. E, osim toga postoje e, brojni mladi koji su postali ovisni o internetu. E, nadamo se da će komisija u svojim prijedlozima uzeti u obzir ne samo mišljenje i stavove industrije i roditelja, nego i same djece. Hvala. Zahvaljujem u ime SID-a zastupnice Dali. Izvolite. Hvala lijepa. Kad sam bila domaćin e, na jednoj e, emisiji zajedno sa svojim timom na televiziji, e, istraživali smo kolike su opasnosti za djecu na internetu i jedan od članova našeg tima se predstavio da ima 14 godina i u vrlo kratkom vremenu javilo se desetak muškaraca koji su dostavili svoje podatke i htjeli su se sastati sa tom 14-godišnjom djevojčicom. E, međutim, kada su vidjeli o čemu je riječ, pobjegli su zato što su shvatili da rade nešto što je pogrešno. E, djeca se vrlo e, lako mogu naći u zamci, a da toga uopće nisu svjesne. E, djeca su danas sklona tome da puno toga rade na internetu ali jako je važno da budu svjesni toga da su izloženi raznim opasnostima i zato je važno voditi e, kampanje u koje ćemo uključiti pružatelje usluga i digitalne platforme. E, interes djeteta mora biti u prvom planu za e, roditelje, industriju, E, platforme, a isto tako i za Europsku komisiju. Moramo ostvariti siguran internet za djecu. Kao što želimo da su djeca sigurna na putu prema školi, želimo da su sigurna i na internetu. Hvala. U ime kluba Renew, zastupnica TUM. Izvolite. Hvala. Poštovane kolegice i kolege, gospođo povjerenice, E, kada je najavljena ova rasprava, javila sam se e, da nešto kažem o tome, jer sam u prošlom sazivu e, bila izvjestiteljica na slične teme obratila sam se e, tada kolegama i čula da smo 2011. zadnji puta govorili o ovoj temi. E, mogu navesti nekoliko primjera. E, usvojili smo neke akte u kojima nismo uzeli u obzir ova pitanja. Dobra je vijest da je 2019. komisija najavila novu skupinu za sigurniji internet. Znači trebalo nam je samo 10 godina da poduzmemo određene mjere iako smo s tim krenuli još 2009. E, e, moramo brzo djelovati. E, djeca brzo rastu a moramo biti svjesni toga da ne možemo e, riješiti sve stvari putem projekata. Naravno da možemo nešto poduzeti na internetu, boriti se protiv govora mržnje i tako dalje, ali moramo imati sveobuhvatni pristup e, kompjuterskom obrazovanju djece. E, to mora biti obvezatno, moraju postojati kvalitetni nastavnici, dobar sustav ocjenjivanja. Međutim, što imamo u praksi? U nekim zemljama 60% škola nema vez, internetsku vezu Smatram da trebamo nešto poduzeti i i to što prije. E, I to ne na sastanke radnih skupina, nego u škole. Jer u protivnom e, ćemo za nekoliko godina opet biti suočeni s istim problemom. Hvala. U ime kluba ide zastupnik Fest. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Kad se pojavi neka nevolja na obzoru, eh, jedna stvar je sigurna, Europska unija je tu. Eh, jer postoje brojni problemi što se tiče obrazovanja eh, djece, a mi uopće ne govorimo o sadržajnim opasnostima na internetu, osim opasnosti da previše vremena provode e, pred ekranom. E, postoje dezinformacije, nasilje, e, zlouporeba, iskorištavanje, a osim toga video igre dovode do gubitka koncentracije, oduzimaju vrijeme koje bi se moglo provesti bolje. A Europska unija zapravo želi omogućiti digitalnoj industriji što raniji pristup e, mladim konsumentima. Ako želimo zaštititi djecu od alkohola i pornografije, trebali bismo ih ponajprije zaštititi od stvari koje ih zaglupljuju. Hvala. Hvala u ime Kluba zelenih e, zastupnik Kolaja. Hvala lijepa. Siguran internet za djecu doista je bitan cilj. Djeca trebaju imati osjećaj sigurnosti kada idu na internet. Trebaju ostati radoznala kako bi mogli učiti i sudjelovati u inovacijama. Međutim, e, Morao sam ustanoviti da na dan sigurnog e, interneta e, uglavnom se razgovaralo o tome kako ukloniti materijale o zlouporabi iskorištavanju djece, zlostavljanju djece. A mi e, smo oni koji bi se koji se e, bavimo tehnologijom i drugim pitanjima i zapravo ne bismo trebali misliti da je umjetna inteligencija rješenje za sve probleme. Smatram da bi buduće inicijative komisije trebale imati težište na razvoju vještina djece, a to ne bi trebalo značiti promicanje alata jednog poduzeća, nego trebamo poticati korištenje interoperabilnih rješenja. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Pelet je u ime kluba GUE. Izvolite. Hvala vam. 75% djece danas koristi internet. Internet je jedno sjajno sredstvo kojim se možemo povezati svijetom, ali također donosi neke rizike. Imate pravo, gospođo povjerenice, kada kažete da treba zaštititi djecu na internetu. Borba protiv kiber kriminala, protiv eh, slat shaminga, imate pravo. Međutim, u vašoj komunikaciji kažete da vam je žao što djeca provode toliko vremena na internetu. Imate pravo. Danas e, reklame daju djeci jedan drugačiji pogled na svijet, konzumeristički i materialistički. I na koncu, u vašoj komunikaciji koju ovdje držim, vi govorite o internetu, o digitalnom svijetu za sve. Vi ste ti koji se trebaju pozabaviti poboljšanju uvjeta osoba s invaliditetom. Ovdje ih uopće ne spominjete. To je nešto što ovdje nedostaje. Trebali se iskoristiti ovu priliku i govoriti nam o potrebi inkluzivnog digitalnog svijeta. Molim vas da poštujete predviđeno vrijeme. Zastupnica Spiraki u ime kluba Pučana. Hvala lijepa. Svjesna sam toga da su 50% djece u mladoj dobi izloženi e, maltretiranju, bulingu na internetu. E, ja e, se sastajem sa djecom e, u Grčkoj i istražujem e, na koji način se štite na internetu. Rezultati su impresivni. Djeca imaju određene ideje, ali treba im pomoć. A pomoći im možemo kroz tehnologiju. Istraživanja pokazuju da poduzeća koja razvijaju aplikacije, igrice imaju tehnološke mogućnosti i mogu e, otkriti problematične sadržaje e, e, koji mogu štetno utjecati na djecu. Na tome treba biti naglasak što se tiče investicija. Istodobno trebamo raditi na zaštiti svih od opasnosti na internetu. Hvala. Zastupnik Benifej u ime SID-a. Hvala vam. Za mlade generacije je internet izuzetno važan. To može biti mjesto gdje sudjeluju uh, u tom i, i mjesto participacije. Međutim, moramo stvoriti uvjete da taj svijet bude siguran za mlade. Neki fenomeni su u porastu, diskriminacija, zlostavljanja, širenje dječje pornografije, revenge porn, ucijene. Nalazimo se pred e, teškim kršenjima prava djece. To izaziva velike traume. Moramo se odlučnije boriti protiv ovih pojava. Možemo poboljšati prevenciju, poboljšati digitalnu pismenost, e, podučiti korisnike boljem korištenju interneta. Možemo osnažiti instrumente kojima ćemo ukloniti loš materijal s interneta. U prošlom sazivu smo na tu temu predstavili jedan zakonodavni okvir, a tiče se upravo zlostavljanja na internetu. Smatram eh, da je to izuzetno važno pitanje. Dakle, moramo tu eh, razmijeniti eh, dobre prakse. Tu je potreban, potrebno snažno partnerstvo između zakonodavca, industrije i civilnog društva. Svi moraju preuzeti svoju odgovornost u borbi protiv zlostavljanja ne smije to biti još jedan izazov gdje su stvarne događa jedan korak iznad e, zakonodavca, zato smatram da moramo odmah djelovati. Hvala vam. Hvala lijepa. Zastupnik Ressler u ime Pučana. Hvala vam lijepa. U digitalno doba još je važnije očuvati prava i dostojanstvo djece i zaštititi ih od zlostavljanja na internetu. Internet je definitivno moćan alat, nudi ogromne mogućnosti, ali istodobno nosi i neke rizike. Jedino ako postoje odgovarajući zaštitni mehanizmi možemo ostvariti sigurnost djece na internetu, zaštititi ih od govora mržnje, e, oglašavanja koje dovodi u zabludu i bulinga. E, tu je važno uključiti sve dionike i e, one koji donose odluke i tehnološka poduzeća. Međutim, roditelji dalje imaju važnu zaštitnu ulogu zato što se djeca obraćaju roditeljima kada trebaju pomoć na internetu. I zato trebamo ostvariti sigurnije e, internetsko okruženje E, kako bi djeca mogla koristiti internet e, za unapređenje svog obrazovanja, sigurnost e, i povezivanje. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Agijus Saliba u ime SID-a. Hvala lijepa. Internet nudi brojne mogućnosti, međutim otvara i određene rizike za ranjive skupine, a posebice djecu. U internetskom okruženju djeca mogu biti izložena štetnom sadržaju, bulingu, e, uznemiravanju, dječjoj pornografiji, nasilju. Danas djeca žive u potpuno novom digitalnom okruženju koje ima značajnu ulogu u njihovom životu što se tiče igre, razvoja, učenja, druženja. E, nemamo odgovarajuće instrumente koji bi nam e, mogli pomoći da pružimo potporu e, djeci u svijetu na internetu. Međutim, E, imamo li potrebne alate kako bismo ostvarili njihovu sigurnost? Na nama je odgovornost e, da osiguramo bolji internet za djecu i da ih pripremimo za svijet u kojem je digitalizacija sve prisutnija. E, komisija treba pronaći odgovarajuće odgovore što se tiče internetskih prijetnji i sigurnosti naše djece. Hvala. Sljedeći je na redu zastupnik eh, Kimpuru Polopus u ime Pučana. Hvala. Eh, jučer je bio svjetski dan sigurnog interneta. E, postoje brojne opasnosti na internetu. Svako peto dijete bilo je izloženo uznemiravanju, velik broj djece vidjelo je štetne sadržaje, a osim toga izloženi su i bulingu pa sve do financijskih prijevara. E, djeca su svemu tome izložena zato što su izolirana. Očito je da roditelji ostavljaju djecu pred ekranom samo zato da ih se riješe. Trebamo E, raditi na osiguranju besplatnog softvera za djecu, educirati e, roditelje diljem Europske unije u ovom segmentu i osim toga e, širiti informacije o tome na koji način sigurno pristupati internetu. Hvala. Zahvaljujem. Ovime zaključujemo popis govornika. Prelazimo na dio spontanog javljanja za riječ. Šest zastupnika se javilo za riječ i svi će imati priliku govoriti. E, prvi je na redu zastupnik Sinogresku. Poštovana predsjednice, moramo e, uvesti sigurni internet za našu djecu. Moramo sudjelovati s nakladnicima, e, platformama, pružateljima usluga, medijima, društvenim mrežama kako bismo osigurali siguran prostor bez opasnosti za našu djecu. Nedavna istraživanja pokazuju da je svako treće dijete e, između 9 i 18 izloženo e, bulingu na internetu. Postoje tu brojne opasnosti. E, ponekad e, roditelji objavljuju osobne podatke svoje djece na internetu, uvjereni su da je to sigurno. I kao što je spomenuto, trebamo pružiti potporu digitalnom obrazovanju kako bismo ostvarili sigurnije okruženje za djecu koja koriste internet. Internet će biti sigurnije mjesto ako ga koristimo kako treba. Hvala lijepa. E, sada je na redu zastupnica Negresku iz SID-a. Hvala lijepa e, u mojoj zemlji, kao i u drugim, možemo vidjeti da već desetogodišnjaci samostalno idu na internet. E, mislim da to neće biti moguće spriječiti. Psiholozi i psihijatri govore da djeca koja previše vremena provode pred, pred ekranom e, se ne uspijevaju socijalizirati, nisu se sposobna družiti sa svojim vršnjacima i zato e, smatram da moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bi djeca bila sigurna na internetu, a isto tako da sadržaji koje prate budu prilagođeni njihovoj dobi. Sigurna sam da ima puno sadržaja koji su zanimljivi za djecu na internetu, koji su korisni, međutim postoje brojni problemi. E, mobbing, uznemiravanje, e, pedofilija, e, govor mržnje, sve je to prisutno na internetu i zato se doista nadam da ćemo uspjeti ostvariti sigurni internet kroz ove mjere. Trebamo poduzimati kampanje za podizanje razine svijesti i druge inicijative u čijem je težištu E, sigurnost djece na internetu. Doista se nadam e, da će komisija učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi prostor na internetu bio siguran za našu djecu. E, sada je na redu zastupnik Hajca. Ta govori Internet, kada je reč o internetu u Slovačkoj, kažemo da je internet poput vatre loš gospodara dobar sluga, što znači da ne smijemo dopustiti internetu da uspostavi kontrolu nad našom djecom. Na nama je, e, mi smo dužni, e, na nama leži obveza prema djeci. Moramo dati sve od sebe kako bi internet bio sigurno mjesto za našu djecu. I moramo spriječiti da podaci o našoj djeci dođu u ruke pedofila, da se prošire mrežama e, na kojima su pedofili. Djeca se susreću i s brojnim reklamama na internetu putem kojim im se nude seksualni kontakti. Moramo dati sve od sebe i zajedno sa e, školama pripremiti program obrazovanja na internetu. Internet jest e, instrument, ali moramo oprezno e, postupati s njime. Hvala. Povjerenice, kolege i kolegice, siguran internet za djecu nešto je za što se trebamo boriti na europskoj i nacionalnoj razini. Ne moram sada opisivati sve opasnosti, prakse e, na internetu, rizike, seksualno zlostavljanje, sve ono što vreba na internetu. Slažem se sa povjerenicom da revizija direktive o audiovizualnim uslugama je dobra jer će to pružiti zaštitu e, djeci. To će biti koristan alat mi kao zastupnici moramo se pobrinuti da se to zakonodavstvo implementira u našim državama. Najučinkovitiji alat, međutim, jest prevencija. Moramo naučiti djecu kako da se ponašaju sigurno na internetu. Moramo educirati profesore, nastavnike i roditelje koji će zauzrat to znanje prenijeti djeci. Želim vas upozoriti, gospođo povjerenice, da postoje brojni zanimljivi programi koje razvijaju se učilišta, primjerice u Češkoj, sveučilište palacki,